Predsjednik Bolsonaro je rekao ono što je imao, što smo i čuli i mislim da će se vjerojatno Brazil povući iz Pariškog sporazuma, ali u tom slučaju mi ne možemo onda odobriti ovaj ovdje sporazum. Sljedeća ima riječ kolegica Junkerius na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. u ovoj situaciji e, kada e, imate predsjednika Trumpa u Americi i njegov stav prema ovim pitanjima, imamo Borisa Johnsona u Velikoj Britaniji, Europa mora preuzeti vodeću ulogu. To nam je izazov, ali i prilika. Mi možemo biti primjer drugima. Zeleni plan upravo potiče e, mjere koje će biti važne za buduće trgovačke ugovore Važno je da se pridržavamo pariških klimatskih ciljeva. E, vrlo je važno da se pridržavamo onoga što smo utvrdili. Također je e, u ovom kontekstu važno e, i kakav će stav imati Bolsonaro. On, je, on spada u skeptike što se tiče klimatskih promjena i u tom smislu nije dobar trgovinski partner Europske unije. Sljedeća će biti kolegica Vajs, ali ne vidim je sada ovdje u vijećnici. E, nema je. Onda će kolegica Pijeti Kajnen dobiti riječ. Imate minutu. Jasno je da e, moramo e, pogledati kakav je bio prethodni trgovinski sporazum i vidjeti kakav će biti budući sporazum, pogotovo kada govorimo o sporazumu Mercosur. Ono što je važno je sagledati perspektivu održivosti. E, to više nisu e, starinski trgovinski ugovori. Takve E, ugovore više ne smijemo sklapati. Ovo su sada mješoviti e, sporazumi gdje su uključene i stavke kao što su zaštita radnika, e, zatim uvjeti proizvodnje, procesi, to također treba uzeti obzir, ali i način kako se koja strana brine o dobrobiti životinja, koji se pesticidi koriste, koristili se, se GMO Inače, nećemo moći postići e, ciljeve održivog razvoja, nego samo običan trgovinski sporazum. Hvala. E, kolegica Šojdrova je sljedeća. Imate jednu minutu. Hvala vam, kolegice i kolege. Sporazum Mercosur E, znači da moramo prisiliti te zemlje da preuzmu ekološke i socijalne standarde. I to je način kako ćemo ostvariti ciljeve zelenog plana. U svakom slučaju taj sporazum sadrži i rizik negativnih e, utjecaja na našu, naše poljoprivredne našu poljoprivredu. E, povjerenik je govorio o kompenzaciji, to je iznos koji se penje na milijardu. To su ti negativni učinci. E, sam po sebi e, sporazum bi mogao biti prihvatljiv, ali ne mogu prihvatiti ponašanje Bolsonara i uništavanje Amazone. Za mene sporazum sa zemljama Mercosura bi bio prihvatljiv ako predsjednik Bolsonaro da određena jamstva i ako prestane krčenje e, i paljenje Amazone. Bez konkretnih jamstava predsjednika Bolsonara ja ne bih e, glasala za ovaj sporazum. To bi bilo sredstvo kako e, postići eh, i osigurati postizanje eh, klimatskih ciljeva. Hvala. Kolega Fernandeš će biti zadnji govornik. Imate minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. Eh, sporazum Mercosur je puno više od pukog gospodarskog sporazuma. Radi se o socijalnom angažmanu, o održivom razvoju, radi se i o pitanju uzajamnosti i to je sve u sukladnosti s europskim zelenim planom. E, moramo iskoristiti e, šansu da e, upravo tim elementima sporazuma prisilimo zemlje Merkosura da prihvate Pariški sporazum. To je upravo ono poglavlje koje nam je potrebno osigurati za budućnost, temeljna prava, ljudska prava, socijalnu odgovornost. Time se jača i civilno društvo. Također provedbu treba aktivno kontrolirati i e, bolje štititi e, sve ciljeve koje smo e, zacrtali. Također to je jasan put ka suzbijanju klimatskih promjena. Ako se sporazum ratificira, on će se provoditi u svim zemljama Merkosura i mislimo da tu šansu ne treba propustiti. Nacrt koji imamo je u skladu sa eh, Evropskim zelenim planom. Hvala vam. Hvala. Povjerenik Hogan sada ima riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Na početku želim zahvaliti 64 govornika koji su uzeli riječ u ovoj raspravi. Naravno, Europski zeleni plan je nova prizma kroz koju ćemo promatrati europske politike i to vrijedi naravno i za trgovinsku politiku. Zahvaljujem eh, zelenima na hvali za komisiju povjerenice von der Leyen i na onome što povjerenstvo želi učiniti. Pitam se zašto niste glasovali za našu komisiju kada se potvrđivala komisija i formirala komisija, ali možda je to sad neka druga priča. Znači, ne se da niste baš bili zadovoljni. Slažem se sa zastupnicom Žažeres koja je rekla da je ovaj sporazum prilika. Sada uopće nemamo nikakav sporazum sa zemljama Mercosura a trebamo vidjeti kako bi te zemlje mogle iskoristiti velike prilike koje se ovdje nude u suzbijanju klimatskih promjena. Ja ne znam niti za jedan drugi mehanizam, osim recimo pisanja pisama ili obraćanja ovdje u parlamentu ili u međunarodnim forumima, ali ne znam niti za jedan mehanizam u kojem imamo priliku vršenja pritiska osim e, ovakvih sporazuma. Dakle, mislim da je ovo prilika da približimo svojim standardima te zemlje. E, mnogi govornici e, nisu proučili taj sporazum, a ja uz dužno poštovanje ih pozivam da to učine. Pogrešno je reći da je ovaj sporazum o kojem pregovaramo za 2019. godinu je odgovoran za požare u Amazonskoj prašumi, a to ljudi žele da se tako shvati. Dakle, zgroženi smo onime što su predsjednik Bolsonaro i njegova vlada učinili zanemarujući svoju obvezu prema Amazoni. No, trebamo se upitati e, kako možemo spriječiti da se to ponovno dogodi i kako možemo utjecati na predsjednika Bolsonaro i navesti ga da e, zaštiti Amazonu i to predivno stanište. Naravno, ovo je sporazum koji je zahtjevao mnogo pregovora, dulje od 20 godina, ali na kraju krajeva ipak smo došli do ravnoteženog sporazuma kada je riječ o održivosti. Predsjednik Bolsonaro je u svojoj predizbornoj kampanji rekao da ne želi da Brazil bude dijelom Pariškog sporazuma, dakle zauzeo isto stajalište kao i predsjednik Trump predomislio se kada je riječ o ovom sporazumu, a ipak ga je sada prigrlio. Vidjet ćemo što će se dogoditi kada se dođe do provedbe. No, onima koji kažu da nije došlo do napretka po pitanju održivosti, želim reći da ovaj sporazum sadrži obvezujuću odredbu o pridržavanju Pariškog sporazuma i e, Također, sukladno Pariškom sporazumu, brazilski doprinos uključuje i sljedeće obveze do 2030. godine. Nulta stopa ilegalne deforestacije u brazilskoj Amazoni i nadoknada za emisije koje su nastale uslijed toga. Zatim, obnova i pošumljavanje 12 milijuna hektara šuma u više struke svrhe. Zatim, provedba zaštite od požara i također sprječavanje ilegalne i neodržive prakse. Dakle, ova obveza za pošumljavanje 12 milijuna hektara do 2030. godine usporedbi sa gubitkom pola milijuna hektara do sada je doista značajna obveza. No, trebamo se pobrinuti za provedbu tih obveza. Sada, međutim, nemamo nikakvog okvira za rješavanje ovih pitanja i ja ovo smatram napretkom. Sporazum o pridruživanju će također dati čvrsti okvir u kojem možemo uvrstiti i e, odrebe o ulozi autohtonih naroda u održavoj opskrbi proizvodima šumarstva i osigurat ćemo također i socijalne proizvode koje će uključiti ove autohtone zajednice, tako da nije pravedno reći da smo ih zanemarili. Kada je riječ o socijalnim pravima, sve zemlje Mercosura su e, ratificirale osmu konvenciju ILO-a osim jedne, dakle tri zemlje su ratificirale konvenciju ILO-a i još jedna zemlja je tek treba ratificirati. Dakle, reći da nema nikakvog socijalnog napretka kada je riječ o ovom okviru je opet pogrešno. Nadalje, Europska unija i e, Mercosur su ugovorili i e, standarde rada Umjesto da kao neki tvrde taj sporazum ide na štetu prava radnika, ne, ovime se promiče i socijalno okruženje i zaštita radnika i također radni plan koji uključuje i učinkovite inspekcije rada, sigurnost i zaštitu na radu, dostojanstvene uvjete rada, redovite stanke i razumno radno vrijeme. To su možda neki primjeri koji nisu spomenuti u raspravi, ali su sastavni dio sporazuma i ja sam čvrsto uvjeren da to treba dobro proučiti. Naravno, poljoprivredni proizvodi su sjetljivi i Ovdje je riječ o posebno osjetljivim proizvodima. Želim podsjetiti ovaj dom da imamo 276 tisuća tona kvote za govedinu između Merkosura i Europske unije koja nas nazi već više godina. Ona nije ispunjena zato jer su europski standardi toliko porasli da zemlje Merkosura ih jednostavno ne mogu poštovati tako da nikakvi proizvodi u Europsku uniju ne ulaze iz zemalja Merkosura osim ako se ne provode 100% inspekcija. Dosta proizvoda se tim zemljama vraća upravo zbog takve inspekcije. Imamo 100% inspekcije u ovom trenutku i mislim da se to tako treba i nastaviti. Dakle, ne smijemo umanjivati europske standarde i moramo ih zaštititi. Sve oznake zemljopisnog porijekla u ovom sporazumu su zaštićene, a to je znak zaštićenih proizvoda. To znaju naše članice poput Španjolske, Francuske i Portugala ili Italije. Moj dobri prijatelj, gospodin Wallace, se bavi socijalnim i ekološkim pitanjima i pozdravljam njegovo zanimanje za to i drago mi je što mu mogu objasniti koliko se napredovalo o zaštiti okoliša i društva, što znam da je nešto do čega vam je znalo i da, znam, da možete objasniti svojim biračima e, da se to i ostvarilo. Dakle, gospođo predsjedateljice, moramo imati mogućnost vršenja utjecaja kako bismo se pobrinuli da se ispune sve dimenzije ovoga sporazuma. Gospođa Kumpula Natri je u svojem govoru rekla da kada budemo pročišćavali ovaj sporazum, trebamo vidjeti kako ga možemo poboljšati i također udovoljiti i zahtjevima predsjednika ovoga doma. Ja ću se pobrinuti da se ta razjašnjenja i tumačenja sporazuma stave na raspolaganje vama kako biste dali privolu ovom sporazumu, jer to morate učiniti prije nego što vam prijeđe na ratifikaciju zemalja članica. 20 godina Europska unija nastoji dogovoriti ovaj sporazum sa našim prijateljima u Latinskoj Americi i uspostaviti veze koje su zanemarivane niz godina. Znamo da sada možemo reći e, prijateljima u Latinskoj Americi da smo spremni raditi s njima na ekološkim e, i socijalnim pitanjima. Izvolite sada. Hvala povjereniče. Sigurna sam da kada bi bila dopuštena plava kartica za govore povjerenika da bi je sada gospodin Volas podigao. No, ipak nije tako, tako da moramo sada dati riječ gospođi Tiporajnen. Hvala gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Na kraju ove rasprave želim zahvaliti na ovom pravovremenom razmatranju i to pokazuje da je ovo pitanje doista od velikog interesa za sve nas. Hvala na svim doprinosima, ja sam ih pozorno saslušala i sigurno ću ih prenijeti vijeću. Dragi prijatelji, svi smo mišljenja da trebamo učiniti sve što je naše moći kako bismo suzmili klimatske promjene i s time povezane ekološke izazove jer to sada već prerasta u krizu. Europski zeleni plan predlaže jednu sveobuhvatnu strategiju koju sada svi moramo pomno proučiti. Ovo je dobrodošla inicijativa i na tome zahvaljujem komisiji i povjereniku Hoganu. Trgovina je važno političko područje a održivost je važan sastavni dio toga. To služi kao platforma za dijalog sa našim partnerima o ekologiji i održivosti i zapravo taj sporazum sa zemljama Merkusura treba promatrati upravo u tom svjetlu kao priliku za promicanje promjena. A to se neće ostvariti samo po sebi. Neki od vas su spominjali mogućnost e, ponovnog pregovaranja za nov, bolji sporazum, pa to je lakše reći nego učiniti. Iako ovaj sadašnji sporazum nije savršen kao što nikad nije niti jedan sporazum, on jest ekonomski relevantan i on predstavlja također i sporazum od geostrateške važnosti koji nadilazi okvir Mercosura, a osim toga to je prilika da Europska unija izveze svoje visoke socijalne i ekološke standarde u tu regiju. Europa ne može samostalno preokrenuti učinke deforestacije i učinke toga na klimatske promjene. Sa tim zemljama moramo surađivati u duhu suradnje i povjerenja. To vrijedi također i za trgovinske sporazume, a naročito za poglavlje o održivom razvoju. Dakle, dragi prijatelji, smatram da nam trgovina nudi doista mogućnost vršenja utjecaja, ali moramo biti spremni koristiti taj utjecaj i shvatiti da će na kraju krajeva također to uključivati i neizbježne ustupke. Evo, hvala vam na ovoj raspravi, gospođo predsjedateljice. Hvala ministrice, evo me zaključujemo ovu raspravu. Sljedeća točka na dnevnom redu je izjava potpredsjednika komisije visokog predstavnika Unije za vanjske polosove i sigurnosnu politiku o položaju Ujgura u Kini, odnosno dosije iz Kine u ovoj raspravi i možete se ponovno na uobičajeni način ili pomoću elektroničkog sustava prijaviti se za spontano javljanje za riječ ili za postavljanje pitanja poput blave, blave kartice. Warten Moment, bis sich alle Um Evo, pričekat ću trenutak e, da se svi sjednu na svoja mjesta. Želim e, pozdraviti naše posjetitelje i tu nema zidova između nas i vas. E, I ponekad ljudi koji drže na glavi slučalice dosta glasno govore, tako da bi bilo lijepo kada biste mogli malo tiše govoriti jer se sve ovdje čuje i odjekuje. No, drago mi je što pokazujete zanimanje za naš rad. Evo sada pozdravljam visokog predstavnika i odmah mu dajem riječ. Mr. President, honorable members of the European Parliament, of the past weeks we did... Mr. President, honorable members of the European Parliament. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, e, govorit ćemo o situaciji u Xinjiangu. Govorili smo to u rujnu na multilateralnoj konferenciji u Ženevi u Jedinjenim narodima u listopadu e, u New Yorku, a isto tako razgovarao sam o tome u Madridu sa kineskim ministrom vanjskih poslova. E, još uvijek zapravo govorimo o upitnosti takozvanih e, e, logora, odnosno kampova za reedukaciju i prema sadašnjim saznanjima više od milijun ljudi pogođeno je tim mjerama. Napredne tehnologije koje se oslanjaju na biometrijske podatke koriste se za praćenje ljudi u toj regiji, uključujući i e, registriranje, prikupljanje vrlo osjetljivih biometrijskih podataka. Vjerodostojna izvješća govore o ozbiljnim ograničenjima prava na vjeroispovijest, te o e, kontrolnim punktovima na mjestima e, molitve e, kao i sprečavanje obrazovanja i konzumacije kulturnih dobara na manjinskom jeziku. Sve to pod krinkom osiguranja sprečavanja terorizma i očuvanja sigurnosti. Međutim, prema našim saznanjima to nije srazmjerno cilju održavanja sigurnosti i borbe protiv terorizma. Ujedinjeni narodi e, čiji su stručnjaci proučili zakon o suzbijanju terorizma u Kini, došli su do zaključka da je e, zaista došlo do prekomjerne kontrole, prekomjernog nadzora i primjena mjera koje nisu srazmjene. So, un visoki povjerenik za ljudska prava kao i druge relevantne službe poslale su apel da se ta situacija promijeni, a taj apel do sada nije naišao na reakciju. Razgovarao sam sa kineskim vlastima kao i s našim veleposlanicima kako bi se osigurali e, značajni posjeti regiji. Također smo stavili naglasak na e, nužnost da se poštuju prava manjina kao i njihovo pravo na vjeroispovijest, kulturu i obrazovanje na vlastitom jeziku. Međutim, preostaju dvojbe vezane uz regiju Xinjiang i to je nešto o čemu želimo razgovarati i u sklopu e, bilateralnih i ostalnih dijaloga sa Kinom te na razini UN-a. I dalje ćemo tražiti od Kine da se drži svojih međunarodnih obveza koje je preuzela te da postoje temeljna prava i slobode. Gospodine e, predsjedatelju, uvaženi zastupnici, hvala vam lijepa na e, pozornosti i veselim se raspravi. Sljedeća je kolegica Wieseler Lima, uh, klub zastupnika Pučana. Gospođo predsjedateljice, već je 20 godina prošlo otkad je Kina zapravo potpisala međunarodni sporazum o očuvanju građanskih prava. Međutim, e, i dalje međunarodna zajednica čeka da Kina ratificira taj sporazum. Možda je i ostvaren određeni napadak kada se radi o ljudskim pravima u Kini, ali kada se radi o političkim pravima došlo je do nazadovanja. To je dovelo do uhićenja velikog broja osoba i zabrane djelovanja određenih zajednica kao što je slučaj s Ujgurima u provinciji Xinjiang. Europska unija mora reagirati. E, posebice nakon situacije sa China e, Cables, gdje možemo vidjeti da je progon Ujgura sustavan i obiman. Ne možemo e, se ograničiti samo na usmene apele i na riječi, iako je i to važno. E, dodjela nagrade Sakarov i Lamutotiju zapravo je nešto što daje potrebnu vidljivost mirovinskom angažman, minodopskom angažmanu i e, nastojanjima da se problem riješi. Broj Ujgura premasuje milijun. E, činjenica jeste da su postupci Kine nedostojni za jednu veliku naciju u 21. stoljeću. E, tvrdi se da ljudi dolaze u spomenute kampove e, dobrovoljno, a isto tako ide se toliko daleko da se uspoređuju ta mjesta sa internatom, e, što nipošto nije slučaj. Kina istovremeno sprečava novinarima kao i predstavnicima međunarodne zajednice da posjećuje ta mjesta. Tražimo od Kine da osigura pristup i da oslobodi ljude koji pripadaju toj manjinskoj etničkoj zajednici i da im se omogući da slobodi slobodno žive svoja uvjerenja. Tražimo također da proizvodi koji se proizvode u takvim kampovima ne budu dostupni na hrvatskom na e, europskom tržištu. E, niti jedna zajednica, niti jedno poduzeće, niti jedna zemlja ne smije dozvoliti da koristi prednosti prisilnog e, rada. Na svakome od nas je da preuzme svoju odgovornost. Hvala. Kolegica Piri Dvije minute za socijaliste i demokrate. Hvala lijepa. Gospodine Borel, visoki predstavniče, srdačna dobrodošlica u ime ovoga doma i u ime socijalista i demokrata, našeg kluba zastupnika. Veselimo se suradnje s vama na snažnoj vanjskoj politici Europske unije. Kina je do sada jedan od najvažnijih partnera eh, Europske unije, ali isto tako i važan član međunarodne zajednice. To međutim ne znači da se možemo okretati, da možemo odvrćati pogled od kršenja ljudskih prava. Ujgure se e, zadržava i uhićuje bez i zatvara bez ikakvog e, suđenja, bez ikakvog razloga, bez ikakvog dokaza samo zato što pripadaju muslimanskoj manjini. Ilan Tonti dobitnik je e, Sagarove nagrade za 2019. godinu. On je vodeći akademik i E, intelektualac koji se mirno bori za prava Ujgura. Osuđen je na doživotnu kaznu zatvora i nije mogao doći u Strasburg da preuzme nagradu. Danas ga je ovdje predstavljala Dževar, njegova hrabra kćerka. A mi smo zatražili i budimo jasni da se on pusti iz zatvora neodgodivo i bez ikakvih uvjeta. Um, kampovi u Kini postali su zapravo e, ogromna e, mjesta za obimnu e, kontrolu, nadzor, praćenje na svim razinama. Ujgurima se zapravo brani obrazovanje i prakticiranje vjere na vlastitom jeziku. To je postala uobičajena praksa u tim takozvanim kampovima. Naša je dužnost da tražimo od kineske vlade da puste sve one koji su trenutačno u zatvorima, a istovremeno bez bilo kakvih e, optužbi. Moramo spriječiti e, ovo obimno kršenje ljudskih prava te odgovorne privesti licu pravde. Također tražimo da e, Europska unija počne koristiti ciljene sankcije protiv onih koji su za to odgovorni. Hvala lijepa, a sada kolega Bennion, Izvolite, za Više od e, dva desetljeća Ilan Toti radio je na uspostavljanju dijaloga i razumijevanja između Ujgura i e, Kine. Rezultat njegovih napora je da je u rujnu 2014. godine nakon dva dana e, predstave od suđenja osuđena na doživotnu kaznu zatvora. On je dobitnik nagrade Sakarov ove godine, međutim on nije jedan, jedini koji pati zbog postupanja kineske vlade. Ujgurski narod je žrtvom represije bez presedana od strane kineskih vlasti samo zbog svojeg jedinstvenog identiteta i vjerskih uvjerenja. Više od milijun Ujgura je nasumično i proizvodno zadržano u takozvanim redu kampovima gdje se nastoji e, od njih postići da se odreknu svojeg kulturnog identiteta, svojeg jezika i svoje vjeroispovijesti te da se zakonu na lojalnost kineskim vlastima. Europska unija treba zatražiti od Kine da podrži njihova i poštuje njihova temeljna ljudska prava te treba sankcionirati one koji to ne poštuju. Kineska vlada mora odmah prestati sa proizvoljnim zatvaranjem, zatvoriti e, te centre za zadržavanje i treba pustiti one koji su u njima zadržani. Osim toga, želimo da kineske vlasti dozvole slobodan pristup e, regiji autonomnoj regiji e, Xinjiang e, neovisnim novinarima i promatračima. Ne možemo e, mirno stajati sa strane dok dolazi do takvog grubog kršenja ljudskih prava. Prema mojem mišljenju ovo je vjerojatno najozbiljnije kršenje ljudskih prava trenutačno u svijetu. Nadamo se da će dodjela nagrade dovesti do puštanja Ilama Tohtija iz e, zatvora i nakon toga dovesti do promjene u pristupu od strane kineskih vlasti, e, a vezano uz poštovanje ljudskih prava. Hvala. A sada dvije i pol minute gospodin Butikofer. E, potpredsjedniče, e, gospodine Borel, želim vam zahvaliti na vrlo jasnim porukama u ime Europske unije. Politika e, kineske komunističke partije prema Ujgurima nikada nije bila liberalna, ali 2014. godine došlo je do totalitarističkog zaokretka u e, predmetnoj regiji koja je dovela zapravo do policijske države u najgorem obliku danas. Takva politika nailazi čak i na interni otpor kao što imamo prilike naučiti iz slučaja China Cables. E, zaista je strašno vidjeti da zemlja s tako e, bogatom i dugotrajnom kulturnom tradicijom poput Kine primjenjuje ovakve strašne politike. Borba protiv terorizma je nužnost, ali ona ne može biti izgovor za borbu protiv ljudi koji žele pravo na vlastito mišljenje, koji žele govoriti vlastitim jezikom i koji žele vjerovati u ono što žele. Mi snažno vjerujemo da je krajnje vrijeme da stanemo na kraj ovim praznim izgovorima, e, lažima e, i da se zatvore kampovi. Mi kao europljani također moramo biti aktivni i ne smijemo samo upućivati verbalne kritike. Upravo zato ovaj parlament poziva na zaustavljanje izvoza i e, uvoz, e, e, izvoza proizvoda koji omogućuju kibernadzor. E, također želimo da ovaj parlament jasno kaže da proizvodi koji su rezultat prisilnog rada u takvim kampovima nemaju mjesta u nabavnom lancu Europske unije Proizvodi koji su e, rezultat prisilnog rada moraju biti zabranjeni na europskim tržištima. Tražimo od svih europskih poduzeća da jasno povuku granice zato što svoju reputaciju zaista izlažu velikom riziku ako e, ne provedu dubinsku provjeru vezanu uz poštovanje ljudskih prava prilikom uvoza proizvoda kako bi se pobrinuli da proizvodi nisu rezultat primjene represivnih mjera. Što se tiče mehanizma sankcija o kojima ste među ostalim razgovarali i sa e, ministrima e, vanjskih poslova. Mislimo da je to nešto što nam hitno treba. Dozvolite samo da zaključno kažem e, nešto vezano uz Ilhama Tohtija, našeg dobitnika s nagrade Saharov njemu nije dozvoljeno da vidi svoju obitelj. Svoju obitelj nije vidio već dvije godine, iako kineski zakon jamči posjete obitelji u zatvoru. Mislim da moramo svi inzistirati na tome da se njegovoj obitelji dozvoli da znaju gdje je i da ga posjeti. Hvala. Za ide, a sada kolegica Boni Frisko. Hvala, gospođo predsjedateljice, uvaženi visoki predstavniče, poštovani kolege. Tijekom eh, novoga puta svile, koji povezuje 63% svjetskog stanovništva ili će to činiti u budućnosti, Kina cinično provodi svoja pravila. Kada je riječ o zemlji Ujgura, ona je jedna od glavnih čvorišta ambicioznog kineskog infrastrukturnog projekta vrijednog e, tisuću milijardi dolara, dakle to je sada preraslo izgovor da se oguši bilo kakav nagon za samoodređenjem tog naroda. Novim putom svile mogu dakle putovati teretni vlakovi, ali nemamo direktnog puta ka demokraciji. Dakle, politika susjedstva, gospodine povjereniče, treba se osmisliti sukladno globalnim geopolitičkim standardima, a ne jednostavno zemljopisnim standardima. Povijest represije nad Ujgurima ukazuje na grabežljivost jedne zemlje koja je stvorila sustav koji se temelji na globalnom i pomnom nadzoru stanovništva i koji se hrani podacima poput čudovišta u ovoj bezumnoj utrci za globalnom prevlašću u sektoru umjetne inteligencije. Mehanizmi prepoznavanja lica i čak nadzora nad osjećajima omogućuju masovni nadzor nad milijardom i pol ljudi. Uz pomoć e, analitike velikih podataka vlada u Pekingu s jedne strane nadzire teritorij i to na štetu ljudskih prava, a s druge strane razvija ogromne banke podataka koje sadržavaju privatne podatke o građanima i to sukladno je jednom centraliziranom sustavu u kojem se razlikuje između javne i privatne dimenzije. Dakle, to je neprihvatljiva situacija u kojoj Europa s obzirom na svoje temeljne vrijednosti ne može jednostavno promatrati i uzimati to na znanje jer ćemo prije ili kasnije u tom slučaju svi mi postati Ujguri. Hvala. Sljedeća riječ ima gospođa Fotiga u ime CERA na minutu i pol. Hvala gospođo predsjedateljice, gospodine e, visoki predstavniče, gospodine potpredsjedniče, dobrodošli u parlament. Usprkos eksperimentima u gospodarskom području, Kina je i dalje komunistička država koja e, masovno zastrašuje velike skupine vlastitoga društva. Od studenog 2019. godine e, u trenutku dakle e, curenja takozvanih China cables e, podataka moglo se vidjeti da je situacija u provinciji Xinjiang jasna E, svima i da zapravo takozvani obrazovni kampovi e, nisu mjesta dobrovoljnog boravka. Radi se o e, radnim logorima koji su pod strogim nadzorom. Gospodine visoki predstavniče, to je problem koji traži stvarnu odlučnost da bi ga se riješilo. Pozivam na zatvaranje kampova kao i naciljane na ciljane sankcije protiv onih koji su odgovorni za provedbu zastrašivanja. Hvala. Hvala. Za guje. kolegica Vilanueva Ruiz minutu. Izvolite. Zabrinuti smo E, onome što čujemo u izvješćima o kršenju ljudskih prava u toj regiji. Naš klub zastupnika je naravno protiv kršenja ljudskih prava bez obzira gdje se to na svijetu događa. Mi moramo prosvjedovati e, jer taj režim tamo je već skliznuo u autoritarni e, način vladanja. Moramo surađivati i E, sankcije koje vidimo e, da su Sjedinjene države nametnule nisu posve donijele ploda. Trebamo vidjeti kakve su druge mogućnosti. E, imamo trgovinske radove, ratove, oprostite, važno je da u multilateralnim odnosima držimo do zaštite ljudskih prava. E, moramo posegnuti za temeljnim pravima kao instrumentom, pa ja bih e, danas iskoristila priliku i ispričala se e, svim pogođenima jer se ni mi nismo pokazali doraslima u sprječavanju takvih pojava. Ispričavam se, ali ne dajemo mogućnosti plavih kartica kada govore predstavnice klubova zastupnika. A sada riječ ima kolega Kastaldo, minutu i pol. Hvala, gospođo predsjedateljice, poštovani visoki predstavniče. Zamislite sljedeću situaciju. jedno društvo se koristi prepoznavanju lica i na taj način odlučuje koga saviti u obrazovni kamp. Ti učenici, zapravo zatvorenici, nemaju kontakta sa vanjskim svijetom, moraju samo učiti, moraju učiti mandarinski, kineski i također su izloženi i e, ideološkom pritisku kako bi se bolje uklopili u kinesko društveno tkivo i nakon toga dodjeljuju se i društveni bodovi koji će odrediti njihov status e, tijekom života. Čini se da je to zaplet distopijskog filma u svijetu u kojem je nešto pošlo po zlu i gdje je civilizacija krenula pogrešnim putem, ali to se zapravo da danas događa svakodnevno od 2019. godine u Xinjiangu gdje milijuni Ujgura zapravo trpe edukaciju kojoj je cilj iskorijeniti njihovu kulturu. Želimo odmah e, ciljane sankcije protiv onih koji su odgovorni za ove groteskne prekršaje i također e, i e, odredbe o dvostrukoj namjeni za proizvode koji dolaze iz Kine. Zahvaljujući kineskim dosjejima saznali smo za uh, dramatične događaje koje su kinezi poricali. Naša vrijednost kao ljudi će se određivati prema našoj sposobnosti da se svim silama opremo ovoj o nasilju koji počinja država, kao što je učinio Ilijan Toti, koji je zbog svoje hrabrosti sada u zatvoru i trpi posljedice takvog stava. Ja sam eh, podržao njegovu kandidaturu i njegov eh, pobjeda u nagradi Saharov eh, je doista vrijedna, jer ja sam uvjeren da je naša moralna dužnost boriti se boku zbog sa ovim aktivistima za slobodu i nadam se da će on uskoro ponovno moći zagrliti svoju čih. Hvala. Bitte denken Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, an die Übersetzer, die Molim eh, poštovani kolege, mislite na prevoditelje prilikom držanja svojih govora. Hvala, sljedeći ima riječ gospodin Gale na minutu i 30. Hvala gospođo predsjedateljice, drage kolegice i kolege. Najprije eh, želim zahvaliti potpredsjedniku i na onome što je rekao na početku eh, prilikom e, predstavljanja nagrade Saharov dali smo politički signal koji je važan. Što se tiče političkog signala prema Pekingu, e, e, doživjeli smo nešto što inače ovdje se rijetko događa, a to je da svi dijelimo tu jednako mišljenje. I s lijeve i s desne strane svi smo se složili oko toga. Mislim da je poruka koju šaljemo je vrlo jasna, a to je da se Totija pusti iz zatvora. E, poruka da e, i zatvorenici imaju prava, primjerice posjetu obitelji i poruku da se svi moraju pridržavati e, zakona i propisa međunarodnih koje su potpisali i koje trebaju poštivati. Također e, e, trebalo bi poslati e, naše predstavnike u te institucije da vidimo što se tamo događa. Mislim da velika zemlja poput Kine zapravo ni ne treba raditi takve stvari kao što su represija prema takvoj jednoj manjini. I zato svi koji se nastojimo boriti protiv toga dajemo podršku u nastojanjima da se takva praksa spriječi. Gospođa Gebhardt. Poštovana gospođo predsjedateljice, drage kolegice i kolege. E, ovo što se događa u Kini opet nam je pokazalo e, kako beskrupulozno kineska vlada u regiji Xinjiang e, provodi represivne e, mjere protiv lokalnog stanovništva i nastoji zatrti njihov identitet. To sve dovodi do teškog kršenja ljudskih prava kojemu svjedočimo u zadnje vrijeme. Ja očekujem da e, i dalje nastavimo istim putem i da e, kineskom vodstvu pošaljemo jasne poruke trebamo se založiti za zatvaranje tih e, logora koji su tamo odmah i e, puštanje međunarodnih stručnjaka koji bi tamo trebali utvrditi stanje stvari. Što se tiče međunarodnih poduzeća koja djeluju u Xinjiangu, tražimo da odmah ispitaju kolika je njihova uloga i jesu li i oni uvučeni u kršenje ljudskih prava, te od njih tražimo da povuku određene poteze i posljedice. Ne želimo nikakve proizvode koji dolaze od prisilnog rada i moramo se pobrinuti za to da takvi proizvodi ne dođu u Europsku uniju. Drage kolegice i kolege, meni je važno da uvijek jednoglasno e, govorimo da e, nema kompromisa sa ljudskim pravima i da e, jedino tako možemo produbiti odnose e, između Republike Kine i Europske unije. Hvala. E, kolegica Inetfeld. Hvala gospođo predsjedateljice. Dobrodošli gospodine visoki predstavniče. Sjećam se dok ste obnašali drugu dužnost prije nekoliko godina. Ovaj, e, ovaj će predmet biti zapravo prvi veliki test za geopolitičke stavove E, Europske komisije. E, curenje kineskih dosjea, e, takozvanih China Cables, jasno je pokazalo da se ovi kampovi koriste kao način da se provedu kineski totalitaristički ciljevi. Ako ti dokumenti postoje, takvi se instrumenti koriste, možda bismo i mi trebali biti oprezniji. Mi smo dodijelili danas nagradu Saharov Ilhanu Tohtiju i to je politički signal koji šaljemo. Nažalost, to nije prvi puta da je dodijelio dodjeljujemo borcima za slobodu u Kini. Europska unija sada mora e, nastaviti dalje i mora tražiti oslobođenje Ujgora iz tih e, zatvoreničkih logora. To je ono što oni zapravo jesu. Sada imamo i novi instrument na svojem na raspolaganju, a to je akt koji je prošlog e, tjedna donijelo vijeće, takozvani akt Magnitski. E, stoga molim vas, hoćete li se pobrinuti da ga se skoristi bez ikakvog odlaganja i hoćete li se pobrinuti da niti jedna zemlja ne može e, dati veto na korištenje, te hoćete li se pobrinuti da e, svi oni koji su kršili ljudska prava, a temeljem popisa koje će pripremiti nevladine udruge i predstavnici organizacija civilnog društva, dođu pred lice. Hoćemo li postati nova europska svjetska supersila za očuvanje ljudskih prava. Hvala. Sada gospođa Gregorova minutu. Gospodine Boral, govorimo o nedavno procurenim dokumentima koji otkrivaju da kineski poslanici i visoki dužnosnici nam samo lažu o masovnom kulturnom genocidu koji počinja Kina. Jučer eh, sam imala tu sreću da se susretnem sa kćeri Jelena Totija, ali to e, nije se moglo dogoditi sa samim Idamom Totijem e, jer je on zatvoren u koncentracijskom logoru i već e, dvije godine ne zna se što je s njim. Kažu, kažu nam da se protivimo Kinu, ali ona se ne protivi Kini, ona se samo želi okupiti obitelj. No, u međuvremenu se genocid događa u mojoj zemlji najbogatiji čovjek manipulira imidžem Kine u češkim medijima kako bi dao povoljni dojam o tome. Da sam ja održala ovaj govor u Kini, moja obitelj i ja bismo također završili u prokletom logoru. Dakle, kolege, mi europljani imamo moć ustati protiv kineske digitalne diktature. Započnimo sa gospodarskim sankcijama. Gospodine Borel, učinite nešto. Hvala. Sljedeći je gospodin Korao na minutu i pol. Hvala, gospođo predsjedateljice, poštovani kolege. Sve ovo je neprihvatljivo. Unatoč stalnim pozivima međunarodne zajednice i nedavnom objavljivaju dokumenata koji dokazuju sramotnu represiju u autonomnoj regiji Ujgora, kineska vlada pokazuje nemar i dalje i dalje krši ljudska prava i temeljne slobode. Zapanjujuće je da zemlja poput Kine koja teži postati vjerodostojnim i pouzdanim sugovornikom u globalnom kontekstu poduzima takva ozbiljna kršenja ljudskih prava, a kao da to nije dovoljno, Kina i dalje progoni Ujgure i druge manjine, čak i izvan nacionalnih granica. To nas mora potaknuti na razmišljanje i poduzimanje protumjera. Nagrada koju smo dodijelili profesoru Ilemu Totiju je nagrada koja je dodijeljena ne samo njemu, nego svim Ujgurima koji se bore protiv ove ludosti. Kao europljani svi mi svim silama moramo braniti prava Ujgura u regiji Xinjiang i e, u svim zemljama UN-a. Inicijativu ne smijemo prepustiti pojedinim zemljama članicama, nego moramo učiniti zajedničke napore kako bismo bili učinkoviti. Hvala. Došlo je do male zabune. Ne znamo jeste li ustupili svoje vrijeme za govor ili ne. No, u svakom slučaju se će gospodin eh, McAllister na minutu. Dame i gospodo, poštovani kolege, vjerodostojna izvješća o postupanju prema Ujgurima i ostalim manjinama u Xinjiangu zabrinjavaju. Dakle, tri točke koje su izuzetno važne. Arbitrarno uhićenje bez ikakve optužnice i sudskog postupka nad Ujgurima i ostalim manjinama mora se odmah završiti i zatvorene osobe treba bezuvjetno odmah pustiti. Drugo, Vlasti u Pekingu trebaju omogućiti slobodan pristup Xinjiangu međunarodnim promatračima, novinarima i visokom e, povjereniku UN-a za ljudska prava. I treće, podaci o osobama koje su nestale u Xinjiangu trebaju se objaviti i predati njihovim obiteljima. U zajedničkoj izjavi nakon 23. samita Europske unije i Kine, Europska unija i Kina tvrde da su ljudska prava univerzalna, nedjeljeva, neovisna i međusobno povezana. Dakle, na Pekingu je sada da to pretoči u dijela. Ja pozdravljam e, vaše jasne riječi, gospodine potpredsjedniče, i pozdravljam također nacrt rezolucije koje ćemo usvojiti sutra, naročito poziv na ciljanje sankcije. Hvala. Obrigada, senhora presidente a china continua a sua política de sistemática. Kina e, nastavlja voditi e, svoju politiku sustavnog suzbijanja ljudskih prava. E, stalna su kršenja temeljnih prava. Ima mnogo slučajeva gdje su ljudi osuđeni na smrt. A pogotovo se događaju i stvari kao što je kulturni genocid o kojem smo upravo danas govorili u provinciji Xinjiang. Upravo je e, guverner tamo e, koji e, je nadležan za Ujgure bio osoba koji je vodio politiku prema Tibetu. To sve govori. Tamo su uspostavljeni logori za preodgajanje, ima prisilnog rada, mučenja. To je neprihvatljivo i zbog toga mislim da odmah moramo zatražiti puštanje Ilhana Totija i svih aktivista za ljudska prava i da ne uvozimo nikakve proizvode koji su došli od prisilnog rada. Moramo eh, im nametnuti sankcije i moramo eh, natjerati kinesku eh, vladu da prestane s kršenjem ljudskih prava. Hvala kolega. Kjučuk je sljedeći. Hvala gospođo predsjedateljice, gospodine Borelj ova rasprava nije uperena protiv Kine ili kineske vlade, nego je ovdje bitna zaštita ljudskih prava i želim odati počast Ilamu Totiju koji je nedavno dobio nagradu Saharov. On je poznati aktivist za ljudska prava, profesor ekonomije i zagovornih e, prava manjine Ujgura. Više od 20 godina on neumorno radi na promicanju dijaloga i na razumijevanju i za bolje razumijevanje između Ujgura i Kineza. Zbog svojeg e, aktivizma odsuđen je na doživotnu kaznu u zatvorom 2013. godine i od tada je u zatvoru. Gospodine Elje, tražim trenutačno pušanje Lama Tohtija iz zatvora i tražim obustavljanje progona nad manjinom Ujgura u Kini. Hvala. Go predkuje pani polegu zajee pani posev violalav hvala sada dajem rije gospođi von kramon ta obad izzolite. tankerval povei kolege visoki predstavnie kada dobivamo reakcije iz Kine, mogli bismo pomisliti da to pokazuje da su oni snažni, ali zapravo to znači da su slabi jer znaju šta, e, da ono što čine nad vlastitim narodom je moralno pogrešno. Ova masovna zatvaranja i kršenja ljudskih prava su neprihvatljiva. Kineska vlada zna da također krši vlastita pravila. Također e, to predstavlja povredu i međunarodnih obveza. Kina je uzela obvezu zaštititi vlastiti narod i njezina je odgovorno zaštititi vlastite građane. Mi se moramo pobrinuti da se oni pridržavaju tih pravila i da udovoljavaju minimalnim standardima. U Europskoj uniji možemo jedino nešto učiniti ako budemo jedinstveni. Moramo samo vršiti pritisak e, i prozivati Kinu zbog onoga što čini. Bez e, jedne zajedničke strategije Europska unija neće moći ništa e, učiniti kako bi zaštitila ljude u Kini. Ali nije to samo na političarima ili na vladama nije na njima samo da se drže ove strategije za zaštitu ljudskih prava, nego to je i na poduzećima koja ostvaruju ogromnu dobit u Kini i također u Xinjiangu. Bez njih naša strategija neće biti uspješna. Hvala. Sada riječ ima zastupnica Zovko na jednu minutu. Izvolite. E, gospodine visoki predstavniče, nedavna povijest pokazuje da kada jedna vjerska manjina trpi i da se prema njoj nepravedno postupa, prije ili kasnije će se osjetiti posljedice poput e, učinka leptira. Stanje Ujgura je doista zabrinjavajuće i ja iskreno pozdravljam ovu raspravu i pozdravljam e, priznanje koje je Europski parlament e, uputio e, time što je dodijedilo nagradu Saharov i Totiju za njegovu stalnu borbu za Ujgure. Želim istaknuti jedan sve veći trend Danas e, govorimo o nehumanom e, položaju muslimanske manjine, a sutra ćemo govoriti o progonu kršćanskih manjina u Burkini Faso. Na posljednjoj plenarnoj sjednici u Strasburu razgovarali smo o netoleranciji prema katolicima i protestantima u Alžiru. Ovaj dom je priznao da je sloboda vjeroispovijesti jedan od kamena temeljaca modernog i tolerantnog društva i stoga predlažem da SVD i komisija ispoštuju to mišljenje time što će uključiti koncept međureligijskog dijaloga u svoju strategiju kao sredstvo za promicanje mira i pomirenja u njihovoj vanjskoj politici. Hvala. Hvala. Sada riječ ima gospodin Glucksmann na jednu minutu. Merci, madame la présidente. Hvala, gospođo predsjedateljice. Čitaš kuren, završiš u kampu. Nosiš bradu, odlaziš u e, kamp. Eto, to je teror koji trpe Ujguri u Kini u ovom trenutku, a ta strašna tišina, velika tišina omogućuje strašne zločine. Predugo smo šutjeli i mi smo sada konačno prekinuli tu tišinu e, time što smo dodijelili Saharovu nagradu Ilanu Tohtiju, ali to nije dovoljno. Sada treba sa riječi prijeći na djela. Trebaju nam sankcije, sankcije protiv vodećih ljudi u Kini koji su izravno uključeni u nešto što se može smatrati jednim od najvećih e, političkih e, orkestracija registriranih ugnjetavanja u svijetu. Ova politika koncentracijskih logora je nešto čemu treba stati na kraj i potrebno je da europska poduzeća konačno e, pripaze kada se radi o uvozu robe, posebice tekstila, kako ne bismo izvlačili korist od nečega što se može danas smatrati apsolutno neprihvatljivom politiku. Hvala lijepa. Gospodin Bernard Geta, minuta. Možemo ih zvati kako god želimo. Možemo ih zvati kao i Peking, e, obrazovnim kampovima ili kampovima za edukaciju, ali to su zapravo koncentracijski logori u kojima se danas nalazi gotovo milijun ujgurskih e, pripadnika. Također trebamo podsjetiti kineske e, vođe da apsolutno nema ni kakvog djelovanja bez odgovornosti. Ne može se očekivati da se e, postižu kompromisi bez kojih nema stabilnosti. Čovječanstvo vas treba, vas koji upravljate kinom za svoju stabilnost, ali kada zaboravljate na e, ljudska prava, kada e, ne doprinosite njihovom očuvanju, onda ne doprinosite svjetskoj stabilnosti i miru. Nemojte zaboraviti da vas e, međunarodni sporazumi koje ste potpisali obvezuju da zatvorite koncentracijske kampove, pustite svoj narod da diše i dajte mu mira. Hvala. Gospodin Lega, minutu. Hvala gospođo predsjedateljice, gospodine Borelj. Znamo da su milijuni ljudi žrtve progona zbog njihovih uvjerenja i znamo da se razdvajaju roditelji od djece, da se uništavaju obitelji i također znamo da autoritarni režimi drže milijune ljudi u takozvanim reedukacijskim kampovima, a te, ka, ti kampovi nas podsjećaju na strašne kampove koji su postojali u Europi u našoj novijoj povijesti. Mi presporo reagiramo na grozne zločine kineske vlade nad vlastitim narodom. Poštovani kolege, sada trebamo prestati hodati kao po oko Kine i njezinog režima. Dodjela nagrade Saharovila i pokazuje da više nećemo prihvaćati kineske zločine nad Ujgurima. Sutra ćemo usvojiti rezoluciju u kojoj se poziva na ciljane gospodarske sankcije protiv onih koji odgovaraju za masovno pritvaranje Ujgura. No ne možemo ostati na tome jer ako odustanemo od obrane ljudskih prava i sloboda gdje god da su oni ugroženi, značilo bi da odustajemo od svega za što se Europa zalaže. Dakle, nemojmo krenuti tim putem. Hvala vam. Hvala. Sada riječ ima zastupnica Nina Gill na jednu minutu. Hvala. Gospodine visoki predstavniče, dobrodošli. Drago mi je što vas vidim u vječnici, u vašoj novoj ulozi. Mi se suočavamo sa jednom